onda se smatra zapisnik usvojenim. Prva točka na dnevnom redu izvješće je gospođa Jala Sender, prekogranična razmjena informacija o prometnim e, prekršajima vezanim za, uz sigurnost prometa na cestama. Dajem e, izvjesteljci riječ na četiri minute. Gospođa Ayala Sender, imate riječ. Hvala predsjednice. Da, Činjenica je da sam jako uzbuđena zato što ćemo danas na plenarnoj sjednici zaključiti e, temu koja već ima dugačku povijest, ali na sreću uspješnu i nadamo se da će to dobro završiti. 2008. godine pod francuskim predsjedavanjem mi smo e, bili u mogućnosti pokrenuti prvi prijedlog koji je doveo do odluke do toga da e, o tome da smanjimo nekažnjivost te da smanjimo diskriminaciju i uklonimo diskriminaciju između onih koji e, rade prekršaje e, u prometu. I upravo zato je ta prekogranična razmjena informacija usmjerena na poboljšanje sigurnosti u prometu i na smanjenje broja žrtava e, ranjenih i smrtnih slučajeva. 2008. godine mi smo pokrenuli taj potpuni postupak koji je bio temeljen na informacijama i također dobio podršku udruge obitelji žrtava u prometmu i također nekih drugih europskih eh, organizacija te također E, tijela koje se brinu za sigurnost u prometu. I mi sada što želimo napraviti, a to je okončati taj postupak kako bi prekršitelji zakona u prometu e, bili e, pravodobno informirani, obavješteni o svim prekršajima koje su počinili kako bi im se mogli dati kazne da okončamo s tom nekažnjivošću. I činjenica je da naš prijedlog je bio blokiran i nismo mogli napraviti ništa do dvije 2011. godine i na kraju smo zahvaljujući belgijskom e, predsjedanju uspjeli e, uskrsnuti tu temu i to na temelju druge pravne osnove koja je bila policijska suradnja, ali bar smo na taj način uspjeli pokrenuti postupak koji je toliko važan kako bismo končali sa nekažnjivošću u pitanju sigurnosti prometa. Zahvaljujući sa e, belgijskim i mađarskim predsjedanjem e, mi smo uspjeli e, kasnije promijeniti pravnu osnovu, odnosno potruditi se da pokušamo promijeniti pravnu osnovu i kako bi važne države poput UK-a, Iske i Danske mogle također ući u područje primjene, te smo uspjeli također poboljšati i neke prijedloge koji su bili temeljeni na toj policijskoj suradnji. U 11. mjesecu 2013 godine imali smo instrument kojeg su države članice trebale prenijeti u nacionalna zakonodavstva. Nedugo nakon toga, u petom mjesecu 2014. godine, e, sud e, nam je e, rekao nešto što smo mi već predvidjeli, ali nismo mogli ranije na taj način djelovati. Znači, ona prva pravna osnova koju je podržavala komisija i Europski pa, parlament je upravo sigurnost, odnosno sigurnost u prometu. Činjenica je da su države članice već dobro implementirale tu direktivu e, u smislu razmjene podataka, ali kao što smo i do sada uvijek radili, trebalo je također uvažiti odluku suda. E, sud je bio jako pametan te nam omogućio da imamo nekoliko mjeseci kako bismo pokrenuli e, izradu novog prijedloga teksta. To je komisija napravila i zato sam je jako zahvalna. I parlament e, je u tom slučaju također bio jako velikodušan. To naglašavam zato što bih od povjerenice također htjela zatražiti nešto da nam, da nam vrati što smo mi bili tako velikodušni. Dakle, mi nismo htjeli ponovno otvarati tu direktivu jer mi nismo htjeli sve mijenjati 100% jer je samo riječ o e, e, e, razmjeni informacija koja treba ostati ista, znači način je dobar. I zato vas molim sada, gospođo povjerenice, da se pokrenete što je prije moguće kako biste napravili pravilnu procjenu i kako biste nam dostavili novi prijedlog da napokon zaključimo i upotpunimo ovaj postupak. Mi ćemo na taj način način obiteljima žrtava e, u prometu e, te svim drugim europskim građanima koji kroz instrumente popuk ovog e, bi trebali početi ponovno vjerovati u to da ih Europa zaista štiti. I to u nečemu tako važnom kao što je gubitak života u prometu. Puno hvala. Thank you very much, madam Najpša hvala za izvjestiteljice. Sada predajem riječ povjerenici Bulc. Izvolite, gospodine, imate riječ predsjedavajuća, uvaženi zastupnici. Željela bih u ime komisije zahvaliti europskim zastupnicima i osobito izvjestiteljici gospođa Jala Sender na brzom razmatranju ovog predloga te na izradi izvješća u roku koji je zadao sud. Ovo je savršen primjer dobre suradnje između naših institucija i mogućnosti ostvarivanja opipljivih rezultata u kratkom roku. Komisija je izrazito zahvalna na tome što smo uspjeli riješiti ovaj problem o kojem je sud izrekao presudu prošle godine, a istovremeno smo ostali vjerni načelima izvorne direktive. Nova direktiva će sada biti provedena eh, prema eh, pravnoj osnovi eh, koja se tiče prometa i koja će biti primijenjena primjenjena u svih 28 država članica, a ne 25 kao što je ranije, dakle bez Ujedinjene kraljevine, Danske i Irske. Usvajanje ovog prijedloga e, zajamčit će pravni kontinuitet i doprinijet će poboljšanju sigurnosti e, u prometu u Europi, što je od ključnog značaja. I više veliki broj na žrtve su bezobzirnih vozača koji ne poštuju prometna pravila. Omogućujući lako identificiranje eh, prekrštelja pravila prometa koji dolazi iz drugih zemalja, E, to bi trebalo imati veliki pozitivan utjecaj e, na sigurnost u prometu. Europljani uviđaju sada više nego ikad ranije da sigurnost prometu nije nešto što staje na nacionalnim granicama, već je od e, značaja za cijeli kontinent. Čim se napravi prekršaj, sigurnosne službe moći će identificirati počinitelje prekršaja i ovim će biti preveden će se stati u kraj nekažnjivosti prekršitelja iz drugih zemalja. Veselim se današnjoj raspravi na ovu temu. Hvala. Hvala povjerenice. Sad započinjemo raspravu. Prvo govore Predsjednici kluba zastupnika, prvi je gospodin Bach, dvije minute, imate riječ. Poštovana predsjedavatelja, poštova povjerenice Bulc, ja bih eh, želio odmah u početku iskoristiti priliku da iskažem primjeran i vrlo primjeran rad između komisije i parlamenta. Eh, nema nikakve sumnje da prometna sigurnost ima apsolutan prioritet u europskim institucijama. Samo zajedničkim i prekograničnim nastojanjima bit ćemo mogućnosti do 2020. godine smanjiti broj mrtvih na cestama u pola. Ova mjera, pored boljeg obrazovanja, boljih infrastrukturnih mjera, e, boljeg sustava sigurnosti unutar i izvan vozila, još je jedan dodatan korak prema većoj sigurnosti. Od izuzetne važnosti je da ova direktiva bude primijenjena u svih 28 država članica, uključujući i Veliku Britaniju, Irskoj i Danskoj. U ovom trenutku 20 zemalja je prenijelo u nacionalno zakonodavstvo ovu direktivu, a isto tako sam siguran da preostale članice će učiniti sve kako bi se ovaj rok i dalje pridržao. Isto tako je važno je ravnopravnost svih vozača, da li su to e, u vozači u zemlji ili izvan zemlje koje se moraju u budućnosti držati svih prometnih pravila. Prekomjerna brzina, alkohol e, su isto tako u svim državama članicama e, su podjednako e, opasne. Još jedna posljedica je prilagodba zaštite podataka. Mi smo u razmjenu informacija dali jedan poseban naglasak. Što se tiče prometne sigurnosti, to je tematika koja se tiče svih nas, e, s obzirom da je broj e, poginulih u nekim zemljama bio ponovno u rastu u prošloj godini. Siguran sam, a isto tako kao i kolegica Ella Sender, siguran sam da komisija za studeni 2016. će prihvatiti i dati svoje izvješće o napretku. Samo tako možemo biti sigurni da će europsko zakonodavstvo ispuniti sva svoja očekivanja. Hvala vam lijepa. Hvala, gospodin Ertug, imate dvije minute. Poštovana predsjedavajuća, poštovana gospođo povjerenice i izvjestiteljice, zaista sam mišljenja da je ovo korak koji ide u pravom smjeru. Imamo barem odgovor na pitanje da li svi oni koji su počinili prometne krše, prekršaju na zemstvu, da li ćemo ih moći uhutiti ili ne. U ukupnoj konstrukciji svih 28 država članica to nije jednostavan zadatak. Ne smijemo međutim zaboraviti da moramo nastaviti ovim putem, jer ukoliko pogledamo rezultate Vision Zero strategije, tada ćemo vidjeti da broj e, poginulih u prometu sve je manje i manje. Ova direktiva može biti samo dio te ukupne strategije. Zbog čega to naglašavam? Imamo situaciju da ukoliko se nalazimo u nekoj državi članice Europske unije, možemo dobiti direktan poziv na objašnjenje, međutim pitanje je što se događa nakon toga. I to zanima građanke i građane Europske unije. E, naravno, izvršenje E, odnosno naplata kazne mora se dogoditi. Mi uvijek krećemo od pretpostavke da onaj tko je počinio premrtni prekršaj da neće platiti kaznu u ovom slučaju, a to svjesno kažem jer znam da u godini 2016. će se dogoditi evaluacija od strane komisije, molimo da zaista u sljedećem prijedlogu, zakonodavnom prijedlogu komisije mora naći svoje mjesto jer tek tada ćemo imati dovršen okvir ukoliko onaj koji zaista luduje na cestama i ukoliko će znati da neće moći proći bez kazne. Zahvaljujem izvjestiteljice na njenom trudu i radu i radujem se budućim predlozima koji će uključiti i ovo što sam napomenuo. Hvala, gospodine Vandalen. Imate dvije minute na raspolaganju. Predsjednice, zahvaljujem. Dakle, još 25 tisuća novih građana Europske unije je poginulo na našim cestama. To znači da je e, poginuo zapravo stanovništvo jednog cijelog grada na sjeveru moje zemlje. Dakle, postoji jako puno e, ljudi koji nisu poginuli, ali su ostali ranjeni i sa velikim posljedicama nakon prometnih nesreća i to možemo usporediti tu brojku sa velikim europskim gradom. Te brojke se mogu smanjiti i to se može dogoditi zahvaljujući zahvaljujući boljoj infrastrukturi, e, zahvaljujući pametnim i sigurnim automobilima i također sa boljim direktivama. Ovim prijedlogom ćemo napraviti nešto po pitanju prometnih prekršaja. Komisija je pokrenula postupak e, kako bi se zapravo razriješilo pitanje e, e, promjene pravne osnove i spora između Europske komisije i parlamenta, no ne znam je li to dobar put, e, zato što je cilj tog prijedloga nešto što bismo trebali postići, a to je poboljšanje sigurnosti na našim cestama moramo se e, suprotstaviti onim nesrećama i prometnim prekršajima koji su najčešći, koji prouzrokuju najviše štete, a to je prolazak kroz crveno, prekomjerna brzina, voziti pod utjecajem alkohola ili opojnih sredstava. Nadam se, predsjednice, e, da će članak 8 direktive biti učinkovit. Taj članak 8 kaže sljedeće, razmjena informacija bi trebala biti zaista dobro napravljena i to je ono što je ključno. No, s druge strane moramo imati i jako dobre upute na način da svi razumiju da postoji odgovornost i e, da morate preuzeti tu odgovornost kada vozite neko vozilo. Hvala. Gospođa Bilbao Barandika na dvije minute imate riječ. Dobar dan, poverenice. Svjetska zdravstvena organizacija u svojim e, studijama nas podsjećaju da su prometne nesreće sedmi uzročnik smrti u e, Europi i 2030. godine toga će biti još više ako nećemo uvesti mjere koje će moći to kažnjavati. Postoje mnoge kampanje kojima se pokušava smanjiti brzina te korištenje e, pojasa ili kacige. Želimo također ograničiti, odnosno ukloniti vožnju pod utjecajem alkohola kako bismo smanjili broj nesreća. Yeah a kada govorimo o prekršajima vezanim uz e, te slučajeve također. Mm, ono što želimo napraviti, a to je poboljšanje suradnje i razmjenu podataka između država članica kako bismo poboljšali sigurnost u Europi. Ta razmjena mora biti e, temeljena na pravnoj osnovi kako bi i UK, e, Ujedinjena Kraljevina, Danska i Irska također mogla prenijeti direktivu u svoje zakonodavstvo. Mora postojati tečna razmjena između svih tijela odgovornih za sigurnost u prometu kako bi se razmjenjivali podaci o registracijama vozila u Europi i kako bi se moglo kažnjavati sve prekršitelje bez obzira na državu u kojoj su počinili e, prometni prekršaj i također se nadam da ćemo stimulirati suradnju u državama članicama kako bi nadležni za to pitanje mogli e, zapravo e, e, tu politiku učiniti decentraliziranom kako bi to moglo sve bolje funkcionirati. Europa je ta koja ima najmanje umrlih u prometnim nesrećama i bez obzira na to činjenica je da imamo jako velike razlike između pojedinih država članica. Mi sada moramo zajamčiti da će kontrola na onih najopasnijih prekršaja biti jednako kažnjiva u cijeloj Europskoj uniji. E, činjenica je da e, one države koje imaju najviše nesreća moraju poduzeti dodatne mjere kako bi smanjili tu brojku i kako bi e, zapravo Europska unija na općenitoj razini mogla smanjiti broj umrlih i broj ranjenih u prometnim nesrećama. Mi želimo od komisije novi prijedlog E, na temelju procjene 2016. godine te sadamo da ćemo 2017. dobiti novi prijedlog koji će moći poboljšati ovu direktivu. Gospođa Kjolen, minutu i pol, izvolite. Hyvät kollegat, aidosti yhtenäinen ja yhteinen eurooppalainen liikennealue vaatii aidosti yhteisen... Treba stvoriti pravo jedinstveno područje, europsko područje za promet e, i u o tome se upravo ovdje radi, stvoriti zajednička pravila i na taj način ćemo moći zajamčiti da se pravila na sve primjenjuju na jednak način na e, teritoriju Europske unije i da će svaki prekršaj biti kažnjen i to, kažnjen i to neovisno o tome da li se vozi u svojoj matičnoj državi ili u susjedstvu. Dakle, tu se radi o tome da se pravedno na jednak način e, postupa prema svima i da svi budu jednaki pred pravom. Želim zahvaliti komisiji i vijeću što su razmatrali ovaj dosje i to na dosta dosta brzo. Nadam se da će dobiti zeleno svjetlo, tako ćemo moći zajamčiti poštovanje zakona i imati jednu, stvoriti zajedničku kulturu prometa. Ovdje se govori o nekim važnim stvarima kao što je prekomjerna brzina, e, nestavljanje pojasa, vožnja e, pod opojnim e, sredstvima ili u pjenom stanju. Na taj način ćemo moći izbjeći brojne stotine mrtvih na cestama svake godine. Vožnja, korištenje mobilnog telefona za vrijeme vožnje, isto tako nešto što bi trebalo biti kažnjivo i moramo se isprađivati na tome kako bi ovo uspjelo. Hvala gospodin Bas Ajkaut ima riječ na jednu minutu. Hvala predsjedateljice. Ja bih htio prvo zahvaliti e, izvjestiteljici Ajala Sender na poslu, a ovim e, glasovanjem koje, koje je pripremila za ove glasovanje za koje smatramo da je iznimno važno. Mi smo e, već neko vrijeme razmišljali e, o ovoj raspravi o pravnoj osnovi i zaista je šteta da je vijeće zapravo dobilo tu bitku, a sada sam zadovoljan što smo napravili korak prema naprijed i činjenica je da je zaštita podataka također navedena u ovom novom prijedlogu teksta. Sada je riječ o tome da moramo početi djelovati. I također važno je znati kako primijeniti ovu direktivu, jer činjenica je da moramo nešto napraviti. 2016. nas očekuje revizija, e, odnosno ocjena na pola puta, e, a mi e, moramo krenuti dalje kako bismo poboljšali situaciju u prometu u Europi. Dakle, stvari su napravljene na način koji nas iznenadio ali nadamo se da će 2016. ta procjena dovesti do nečeg bolje. Hvala. Hvala. Gospodin Lundgren ima riječ na minutu i pol. Hvala, Ovu direktivu treba žurirati, naime ona loše funkcionira. Ja mogu samo konstatirati da vozila iz nekih drugih zemalja se ponašaju tako da ih je baš briga za, za kazne koje dobivaju od naših policajaca i ne postoji nikakav način, nikakav sustav da se naplate te kazne. Treba nešto poduzeti. Već je čitav niz izvješća izrađen, obavljeni su brojne kontrole. To je dobro. No, postoje dodatne mjere koje navode ljude da poštuju politiske kontrole koje su postavljene. No, nešto je važno ovdje. Naime, kazne treba plaćati odmah na licu mjesta, jer u suprotnom je suviše lako izbjeći plaćanje tih istih kazna. Moramo paziti na to da vozači imaju svoje kreditne kartice kako bi mogli odmah platiti kaznu. Također mi je drago što se provjeravaju i e, lažne vozačke dozvole, jer često se mogu kupiti lažne vozačke dozvole na e, internet, preko interneta. Dakle, ovo vjerojatno nije optimalno rješenje, ali ide u pravom smjeru. Hvala, gospođo Godin. Imate riječ na minutu i pol. Hvala, predsjedavajuća, dragi kolege. Ova se direktiva, dakle, vraća na e, plenarnu zasjedanju. Jer čim treba kažnjavati, progoniti vozače, evo, moćnici imaju do, puno im ideja. Dakle, evo, represija je, ako vam je vjerovati, jedini način da se bori protiv problema sigurnosti na cesti. Zašto se nije obratilo udrugama? Kada je riječ o, održavanju e, autocesta, mreža autocesta, o tome se može puno govoriti, naravno to je skupa stvar, a radari su jako unosna stvar, dakle o njima je bolje govoriti. Kada je riječ o kriminalcima koji koriste ukradena vozila kako bi činili svoje e, prekršaje, o tome se niko, o tome se ne govori. Šta, mislite, jesu li Čečeni koji su ubili jednu ženu u Nici na e, glavnoj šetnici, gradskoj šetnici da su imali e, vozačku dozvolu, nisu imali ni dokumenta, niti išta. Mislite li da će ovo išta spriječiti? Mislite li da ćemo e, stati u kraj problemu go fasta e, kojim se jako brzo vozi na cestama i autocestama kako bi se krijumčarila droga? Mi trebamo više sigurnosti na cesti i to ne može dalje ovako. Hvala gospodin Van Dvije minute. Zahvaljujem predsjedateljice. Zahvaljujem zahvaliti prije svega izvjestiteljici i e, socijaldemokratima. Dakle, sigurnost eh, na cestama u Europi je jako važna tema i kao što je gospođa Vandalen vaš, eh, gospodin Vandalen već rekao, 25 tisuća mrtvih svake godine na cestama je ogromna brojka i moramo napraviti sve i to što prije kako bismo eh, spriječili nastavak takvog trenda. E, Pučani su jako e, zadovoljni što ćemo danas, nadamo se, zaključiti s ovom temom i da ćemo imati jasnu e, i logičnu primjenu nadalje u budućnosti. Moram reći da u prošlosti kada je riječ o prekograničnim prekršajima smo na neki način bili smijani, ali sada su ta vremena gotova i moramo kao vozači danas biti e, jako oprezni jer je sigurnost na cestama jako važna. Što se tiče povijesti ovog prijedloga, već je dosta toga rečeno e, bilo je previše pravnih bitki između institucija. Imam nekoliko pitanja. Dakle, prije svega, kada govorimo o tih osam najvažnijih prekršaja, a što je sa drugim prekršajima? Što je sa e, drugim stvarima kao što su na primjer, u slučaju evo, e, nas koji sa Njemačkom i sa Belgijom razmjenjujemo čitav niz informacija i o drugim prekršajima. A što se tiče područja primjene, E, također je kolega Eichhout e, prije mene to spomenuo. Dakle, jesu li spremni kompjuterski sustavi u državama? Imamo li sve mjere koje ćemo provesti, koje ćemo moći provesti, što ako kompjuteri neće funkcionirati? S druge strane, dobro je što su pročinili područje primjene e, i što sada Evropska e, i Ujedinjena Kraljevina, Irska i Danska će postupati po istim pravilama. Hvala, gospođa Anderson, dvije minute. Pozdravljam ovu mjeru i podršku povjerenice. No, ne budemo Ovdje se radi o mjeri sigurnosti u prometu, radi se o odvraćanju, o dobrom upravljanju, a ne o e, nepravednoj e, uredbi i Znate, ovo su sve jako teški prekršaji i osobito, e, kao što svi znamo, brzina u prometu je ključna stvar i koja je odgovorna za e, barem trećinu e, smrtnostnih e, prometnih nesreća u Europskoj uniji. Dakle, ovdje imamo posla s nečim s čim se moramo uhvatiti u koštac. U mojoj zemlji, znam da to nije općenito dobro prihvaćeno i u mnogim slučajevima se nastojalo ostati izvan ovoga, i ja pozivam sada e, ljude da promijene mišljenje i da to pokušaju provesti e, brže nego što su rekli da će moći napraviti. Što se tiče brojki, imamo ekstremne primjere e, kako to radi. Dakle, na londonskoj zablaznici ljudi voze dva puta brže u autima koji su stranih registarskih tablica i ne zaustavlja ih se. Ako pogledate francuske brojke, 500.000 tisuća automobila E, e, s registarskim tablicama iz Ujedinje kraljevine e, izbjegava plaćanje kazna. Dakle, to je nešto što vrijedi za cijelu Europsku uniju i mora se napraviti, poduzeti više toga u Londonu kako bi se zadovoljilo ciljeve za sigurnost u prometu prometu do 2020. godine. Isto tako uvjetovanost na sigurnost u cestama je jako važna stvar u prometnoj sigurnosti isto tako e, se može vidjeti u smjernicama za povezivanje Europe. E, sigurnost u prometu mora biti apsolutno ključni prioritet za Europsku uniju jer bez toga nećemo napredovati. Hvala, gospodin Rope, ima digli ste plavi karton ili to pitanje koje želite uputiti gospođi Anderson? Evo, samo trenutak. Gospođa Anderson, možete li odgovoriti gospodinu Ropevu? Izvolite, gospodine Rope, možete postaviti pitanje. Hvala, predsjednice. Nedvojbeno je da je razmjena informacija nešto što će nam pomoći da smanjimo broj prekršitelja, no zanima me sljedeće, da li obvezujući zahtjevi da se vozi, e, da se ima vozila čiji će E, volim biti na ljevoj ili desnoj strani, da li će to ugroziti sigurnost prometu, jer infrastrukture su drugačije, dakle da li će to izazvati probleme sigurnost prometu. Gospođo Anderson, izvolite. To je pitanje koje, na koje se osvrćemo doista detaljno, da se postaramo da e, su infrastrukture da, da, stvar, dakle, da, struč, da tehničko pitanje bude dobro analizirano što se tiče e, volana na lijevoj i desnoj strani, isto tako e, da vozači budu dobro e, informirani, upozoreni na granici, dakle bilo da se ulazi u jednu kraljevinu ili kada se izlazi iz nje, dakle to je nešto što je jako važno sve nas koji su, želimo dati svoj doprinos sigurnosti u prometu i svi to imamo doista na umu. Da, hvala. Sljedeći govornik, e, gospodin Zlotovski, imate minutu i pol. Gospođo predsjedavajuća, gospođo povjerenice, štovane kolegice i kolege, sloboda kretanja u Europskoj uniji je jedna od najvažnijih postignuća europske integracije. To je e, privilegij za sve koje putuju, ali pri tome treba ići zajedno i sa e, dakle, odgovornošću prema prekršajima e, države članice koje omogućuju da se naplati kazna u slučaju prometnih prekršaja. Tehnički ne postoji mogućnost identifikacije vozača. To ne smije biti ni na koji način razlog e, da se ne prati određene prekršitelje prometnih pravila. To bi upravo bilo suprotno uslijed tehničkih mogućnosti, bilo bi apsolutno neshvatljivo da se to ne dogodi. U Poljskoj imamo najveći broj e, stradalih u prometu, u, zbog toga podržavam ovu mjeru apsolutno u svakom pogledu. Oko 3% svih e, nesreća u Poljskoj događa se uvjetovano stranim vozačima veći dio ovih prekršitelja su građani Europske unije iz drugih zemalja. Kada dođe do smrtnog slučaja, tada ne smijemo ni na koji način pocijenjivati ovakve prometne nesreće. Izuzetno važno je da se prevenira upravo ovim situacijama. Danska, Ujedine Kraljevana Irska, koji su bili izvan sustava do sada, sada su pokazali spremnost da se priključe to je izuzetno dobro i pokazuje da smo svi uvjereni da cjelokupni teritorij Europske unije mora biti obuhvaćen ovom inicijativom. Sada se samo radi o tome da se konkretizira i u svi koraci u svim državama članicama. Veseli se ovoj novoj regulativi i želim na kraju upozoriti na to da bi bilo dobro da se proširi i na naše države u susjedstvu. Hvala. Gospodine Rike, imate minutu. Hvala predsjedavajuća. Povjerenice, uvaženi kolege, želim pozdraviti rad Inesela Ela Sender koja će omogućiti brzu provedbu od strane parlamenta i u rokovima koji je nametnuo sud, što će nam izbjeći sudsku prazninu. To je e, pravi napredak za Europu jer će općenito unaprijediti sigurnost na cestama u Francuskoj 21% prekomjerne, e, prekomjerne Dakle, vožnje prekomjernom brzinom i nepoštovanja e, semafora e, počinitelji su e, stranci. Sa ovim popisom prekršaja možda smo napravili prvi korak jednog kodeksa dobrog ponašanja na e, europskim cestama. No evo imam jedno pitanje. Što se dešava ako počinitelj prekršaja ne želi platiti e, kaznu? Kako se možemo postarati da dođe do e, sudske suradnje među državama članicama? Povjerenice, evo s nestrpljenjem čekamo vaše prijedloge revizije za, za naredno razdoblje da vidimo kako će se naplaćivati kazne. Hvala, gospođo Sejmor, imate riječ na minutu i pol. Hvala predsjedavajuća. Ovaj zakonodavni tekst ilustrira stvarnost u Europskoj uniji tako što stvara preklapanje zakonodavnih tekstova. Evo, nekoliko godina nakon provedbe jedne prethodne direktive većina zemalja uopće nije u stanju e, razmjenjivati jednu, bilo koju od triju e, vrste informacija koja treba pomoći razmjenom e, podataka prekogranično. Dakle, ovo nije jednostavno izvodljivo. Ne možemo e, ništa napraviti sa strancima koji e, ne poštuju naše nacionalne, nacionalne ograničenja, koji imaju strane tablice. E, to je na britanskim snagama, političkim snagama da se bave time potreba da se standardiziraju prekogranične tehnologije jeste jako velika. Zatim postoji isto tako jezična barijera što čini stvar nesigurnom, nepraktičnom. Dakle, stvarnost e, ovog izvješća je da predstavlja više problema nego rješenja. Robert Godwell, britanski ministar prometa, rekao je da prekogranična razmjena informacija o kaznim dijelima je neprikladna. Bilo bi zanimljivo reći vidjeti da li bi se njegovi stranački kolege složili. Ovdje očito samo britanski zastupnici žele zaštititi britanski interese, a ne kao neki drugi britanci koji e, odaš, šalju nejasne poruke. Gospodin Seymour, želite li odgovoriti na play karton gospodina Kartija? Izvolite, možete postaviti pitanje. Kolegice, vaša argumentacija bi imala smisla da nije činjenice da vaša vlastita zemlja ima sudsku nadležnost e, nad e, Irskom e, i regijom iz koje ja dolazim. Dakle, zar ne možete priznati onda da bi trebalo napraviti jedan sustav da se omogući ljudima da normalno funkcioniraju na dvije strane. Gospodin Sejmor, možete odgovoriti? Da, svakako da bi trebalo organizirati sustav, ali da to bude u našoj nadležnosti, a ne u nadležnosti Europske unije. Gospodine Majer, imate riječ na jednu i pol minutu. Hvala lijepo, gospođo predsjedateljice. E, sigurnost na našim cestama je nešto što nam je izuzetno važno. To se čuje iz svih ovih javljanja uz sve političke razlike koje imamo unutar naše kuće. E, u sadašnjoj raspravi to moramo isključiti. Austrija je izuzetno pogođena kao tranzitna zemlja i to prometom koji teče od istoka prema zapadu. E, prekogranični sankcijski mehanizam zaista bi valjalo pozdraviti u Austriji od 4 milijuna e, prekršaja koje su mjereni radarom bili su počinjeni od stranih vozača. Veliki poteškoću koje imamo i koji e, neki kolege su spomenuli, a to je realizacija, provedba ove direktive kao što svi znate. Isto tako, neke države članice znamo da prethodnu direktivu još nisu implementirale Italija, Krčka, koje su spomenuti, a s druge strane postavi se pitanje da li sve države članice žele učinkovito primijeniti ovu direktivu. Problem administriranja u nekim državama članicama je već pripomenuta. U svakom slučaju, regulativa mora vrijediti za sve. To znači, države članice moraju provesti ovu direktivu jer na kraju bismo imali situaciju da građani koji dolaze iz države u kojima je realizirana e, dakle direktiva bit će i oni koji će najčešće plaćati kazne. Gospodine Kok, imate još na minute. ona, gospođo Piverenice, kolegice i kolege, ovo izvješće je od velikog značenja za poboljšanje sigurnosti u prometu, a mi smo svi velikom većinom se suglasili da je to važno pitanje. Upravo e, prekršaji koji se događaju na europskim e, cestama, previše ljudi gine i previše e, biva teško ozlijeđeno. Što se tiče prometnih nesreća sa smrtnim ishodima, vrlo su nam poznati. To su uzroci su prekomjerna brzina, alkohol, a isto tako i pod utjecajem droga i vožnja pod utjecajem droge a isto tako i prekršaj prolaska kroz crveno svjetlo. Upravo o tim prekršajima riječ. Oni se moraju pratiti bez obzira u kojim državama članicama se dogodili i bez obzira u kojim državama je registrirano vozilo s kojim se dogodio ovaj prekršaj teški prometni prekršaj na zajedničkom tržištu ne smiju ostati nekažnjeni. Elektronski sustav praćenja podataka Isto tako razmjena podataka koje treba ustoličiti, to će omogućiti međusobno povezivanje i dobivanje podataka o registraciji vozila. To će olakšati e, rješavanja i e, dakle, suzbijanja ovih prometnih prekršaja. Nakon što je stvoren pravni temelj, a temeljem e, presude Europskog suda i prilagođena je ovoj odluci suda, siguran sam ne postoje više nikakav izuzetak ni u Danskoj, ni u Velikoj Britaniji, niti u Irskoj i ne smiju dakle ne primjenjivati ova pravila prometna sigurnost ne zaustavlja se na državnim granicama. Moje mišljenje je da je to temeljno pravo Europske unije. Još nismo došli do cilja, Mission Zero. Sljedeći koraci moraju se svakako poduzeti. Hvala vam lijepo. Thank you. Uh, Hvala. Gospođo Demont, imate riječ na i polu. Grazie, Hvala, predsjednice. Prijedlog koji razmatramo, kao što znate, nadovezuje se na direktivu 8.2 iz 2011. koju je poništio Europski sud. Dakle, bila je temeljena na krivoj pravnoj osnovi. Ovaj prijedlog je novi korak prema naprijed ka europskoj integraciji. Zašto? Zato što osigurava razmjenu prekograničnu o e, podacima koji se tiču sigurnosti na cestama, kao što je recimo prekomjerna brzina ili e, alkoholizirano stanje. I to se tiče svih onih koji ne žive u toj zemlji u kojoj su počinili e, prekršaj. E, ne želimo da ostane kažnjeni oni koji su počinili prekršaj, ne želimo, želimo da svi budu jednako tretirani. Ako su pravila jasna, njih moraju svi poštivati. Dakle, e, one ko dobije obavijest o prometnom prekršaju treba se tome i podvrnuti, jer neovisno o e, tome koju registraciju imaju građani Europske unije moraju snositi jednake posljedice za kršenje propisa. Kada govorimo o turistima koji dolaze iz drugih država članica, e, ta mogućnost razmjene informacija s drugim državama poboljšava ne samo sigurnost nego također i prava potrošača. Gotova je, gotovo je razdoblje nekažnjivosti i mislim da bi korak prema naprijed koji možemo napraviti u budućnosti biti ne samo bolje razmjena informacija nego također također i izravna primjena kazne. U tom smislu mi bismo htjeli također reviziju direktive i za zaključak mislim da danas je onaj osnovni aspekt o kojem razmišljamo promjena pravne osnove, a ono što je još bitno to je senzibilizirati građane o sigurnosti vožnje i o zaštiti osoba. Madam Meissner. Meissner, imate riječ na jednu minutu. Hvala gospođo predsjednice. E, do sada je bilo moguće u Europi naprosto e, na godišnjem odmoru e, imati prometni prekršaj, a bez ikakve kazne. To nije nikakva E, zapravo jednostavna stvar. To je zaista kazne koje ugrožava ljudske živote. To ne smije tako biti. Moramo se zalagati za prometnu sigurnost time što smo e, izjednačili e, tehničke preglede, a sada pokušavamo i prekogranično pratiti i pronalaziti prometne prekršitelje. Moramo imati razmjenu podataka i u odgovornim razinama, a isto tako da se može pronaći vozač prekršitelj. E, mobilnost e, da, u svakom slučaju, međutim uz fair odnose koje svi, svi moraju pridržavati. Zbog toga mislim da je dobro da još jednom na dnevnom redu imamo da i u pravnom smislu imamo podlogu za sve države članice, želimo slobodu mobilnosti, ali ne oprost za teške prekršitelje. Trebamo veću razinu sigurnosti na evropskim E, cestama. Podržavamo povjerenicu u realizaciji u svim našim državama članicama. Hvala. Hvala gospodin Goluniš, imate riječ na minutu i pol. Hvala predsjedavajuća. 20 puta se može ponoviti ista stvar. Evo to je Nikola Bualu rekao nekad davno, to je čitav dakle program kada se govori o borbi protiv e, problema na, vod, na cesti, jer inače moglo bi se to prevoditi na svakve načine na njemačkom, španjolskom, a u biti Europski sud je taj koji vam je naložio da napravite ponovo posao koji je bio e, krivo pravno utemeljen. Dakle, kad se radi o najtežim prekršajima cestovnom prometu, naravno da se možemo samo složiti s tim, ali evo vidim da među tim prekršajima je stavljeno i to što se ne stavlja sigurnosni pojas. To može dovesti u opasnost sigurnost vozača, ali to ne dovodi u opasnost tuđi život. I postoji veliki broj drugih teških povreda, prekršaja koji ništa ne mijenjaju toj direktivi. Dakle, e, mi smo i dalje jednako kritični prema ovom tekstu kao što smo bili prije četiri godine i u sada se samo pravi transpozicija e, luksemburškog e, teksta, ali svi mi znamo da delinkventi u koji se bave malo višim, višim zanimanjima mogu raditi što hoće, dakle bijele kragne mogu raditi što hoće i naplaćivati e, novce ljudima. Dakle, ako se tu samo radi o tome da se naplaćuju kazne, mi se nećemo s tim složiti. Hvala. Gospođo Kun, izvolite imate riječ na minutu i pol. Hvala predsjedavajuća. Mislim da je jako važno da napravimo valjan pravni temelj, da spostramo da nema nikakve praznine za one koji čine e, cestom prekršaje u drugim zemljama. Mnogi, mnogi broj godina se mogu nekažnjivo voziti na našim cestama e, uz e, sigurnost da neće biti pravno gonjeni. I ovo će sada biti promijenjeno. Ova uredba je prvenstveno sigurnost na cesti i pozdravljam je. Drago mi je što je to prešlo pod nadležnost E, odbora za promet, e, čiji sam e, član i pozdravljam izvjestiteljicu El Sender i George Baha. Dakle, u skladu s ovim ćemo spasti između 350-400 života na cestama i mislim da to nitko ne može dovesti u pitanje, a da ne spominjemo E, grozne povrede koji su ljudi žrtve na cestama. Dakle, ovo će spasiti živote, ali isto tako će ujediniti Europu u našem zajedničkom cilju da spašavamo živote na cestama i da bolje integriramo e, Europu. Dakle, ne možemo imati jedan zakon e, u svoje u svojoj državi i drugu za strance. Spomenut je i sigurnosni pojas kada se o tome govori, dakle, moramo spostarati da, e, se, da odrasli se pobrinu da e, djeca imaju pojastavljanje. Dakle, veliki je napredak je napravljen i znam povjerenica da je to jedan od vaših prioriteta da smanji broj smrtnih slučajeva na našim cestama od 1990. Bilo 76 tisuća e, smrtnih slučajeva na europskim cestama prošle godine 26 tisuća. No opet imamo puno posla za, na puno stvari koje se mogu popraviti i veselim se suradnji s vama povjerenica narednih pet godina s obzirom da je jedan od vaših prioriteta poboljšanje sigurnosti u prometu za sve naše građane. Hvala gospođa Lukaševska na minutu i pol imate riječ. E, ispričam se. Gospođa Senalova najprije ima riječ na minutu i pol. Hvala predsjedavajuća, gospođo povjerenice, uvaženi kolege. Najprije mi dopustite da zahvalim izvjestiteljici Ines Ajali Sender Želim zahvaliti na poslu koji je brzo obavljen i koji se tiče prekogranične razmjene informacija. Dakle, ovo je jako važna direktiva koja se tiče dakle provedbe raznih mjera. U tekst koji sada imamo e, rezultat je e, sudske presude Europskog suda koji je ustanovio da je pravna osnova e, kriva. Dakle, ovdje se radi o tome između ostalog da se smanji broj smrtnih slučajeva na cestama do 2020. godine i veselim se tome što se ova direktiva utemeljila najčešćim i najtežim prekšajima. Dakle, ima proza kroz crno svjetlo, vožnja pod utjecajem e, droga, za motoriste vožnja bez kacige, e, uporaba e, mobitela tijekom vožnje i slično. Dakle, sve će ovo biti kažnjivo nakon što se usvoji tekst. Dakle, mi ćemo krivično goniti sve e, vozače, pa i strane vozače koji čine prekršaj van svoje matične države. I na taj način ćemo imati jednak eh, pristup za sve. Hvala. Gospođa Lukačijevska na minutu i pol. Hvala gospođo predsjednice, gospođo povjerenice. Eh, nekažnjivost stranih vozača je nešto što već dugo vremena se spominje kao problem i to na međunarodnim forumima, na ministarskim sastancima, u okviru medija, a i građanima koji su nezadovoljni ovakvom situacijom. Sada imamo regulativu Europske unije glede dakle, sigurnosti u prometu, a analiza komisije pokazuje da udio stranih vozača je daleko iznad onih e, domaćih vozača i to kada je riječ pogotovo o prekoračenju dopuštene brzine. U prošloj godini 20.000 ljudi je poginulo na europskim cestama. Mora nam biti jasno da su potrebne preventivne mjere i profilaksa, ali koje nisu za sada se pokazale dostatnima, one nisu dostatne pogotovo u onim situacijama kada sudionici u prometu imaju osjećaj da će proći bez kazne. Pa događa se čak i slučajevi koji da vozači koji u nekoliko država članica Europske unije nekoliko ili više desetaka puta krše prometna pravila u tim državama i nema suradnje između e, pojedinih institucija, zbog toga pozdravljam ovu direktivu apsolutno jer razmjena podataka se time poboljšava

fără să datelor personale schimbul transfrontalier de informații privind încălcările normelor de. prekogranična razmjena podataka, podataka e, ide izvan svih e, granica koje bi se ticale politiske suradnje. Riječ je daleko više od toga. Prioritet je to Europskog parlamenta Ovaj nacrt e, dakle, direktive će nas dovesti korak dalje u broju smanjenja smrtnosti u, na evropskim cestama 25.000 do 2020. To je misija koju imamo i to je na neki način zahtjev pre naših građana i građanki koji su nas ovdje imenovali. Naravno da moramo isto tako i misliti o infrastrukturnim mjerama Europska unija je osnovana na načelima slobode kretanja. Zbog toga ne samo da osobe imaju pravo na slobodno kretanje, već isto tako i komunikacija, transgranična komunikacija u vezi prometnih prekršaja. Tako. Gospodin Marijas, imate riječ. Kirija proedre, to zitima Štovana gospođo predsjednice, sve ovo se zapravo zaštita ljudskih života i zbog toga je izuzetno važno da se stvori novi pravni temelj za direktivu za razmjenu, transgraničnu razmjenu podataka o prometnim prekršajima, a koje proizlazi iz studija podataka i u povezano sa prometnim nesrećama e, zakonodavstvo koje se tiče prometnih pravila. Broj e, pokazuje se da je broj stranaca uvijek veći od svih onih koji su dakle i samih država. zbog kršenja ovih pravila dolazi se do zaključka da velik broj lokalnih eh, dakle policijskih stanica nemaju adresu niti mogućnosti dolaska do vozača i zbog toga je izuzetno važno da imamo ovu direktivu kako bi ovi neodgovorni vozači ipak bili uhićeni, a ne bi ostali anonimni svakako bismo i morali raditi korake i ne smije se dogoditi da imamo tisuće mrtvih. Gospodin Jakočić, imate riječ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

Kada govorimo o ovoj direktivi, to je direktiva koja je zaista potrebna. S ovom revizijom 2016. činjenica je da ćemo e, uvesti nove tipologije prekršaja te ćemo bolje zajamčiti zaštitu podataka. Mi smo sigurni da će ta direktiva biti okonča, e, da će moći okončati e, princip nekažnjivosti, ali neće biti u stanju napraviti čuda. Zašto? Zato što moramo ulagati i u infrastrukturu, moramo ulagati u mobilnu kontrolu prometne mreže i taj e, model e, javnog i privatnog partnerstva koji dominira europskim cestama, posebice u Portugalu, nam ne odgovara. Dakle, mi plaćamo jako visoke cestarine što zapravo e, ljude navodi na sekundarne ceste bez prevelike sigurnosti i što snosi veliki rizik. Dakle, na taj način se ne može drugačije intervenirati što moramo promijeniti. Gospodine Šolteš, imate riječ. Uvažene zastupnice, želim vam dobrodošlicu vama i vašoj ekipi. Ja se želim pridružiti kolegama koji podržavaju napore koje komisija ulaže kako bi zamčila bolju sigurnost u prometu. Mislim da je ova direktiva tako da ide u pravom smjeru, no više mobilnosti ništa ne znači ukoliko ne radimo također i na sigurnosti i iz tog razloga moramo uspostaviti sve moguće mehanizme koji će zamemčiti dodatnu sigurnost. I razmjena informacija zasigurno je veliki korak naprijed i želim podržati one koji kažu da trebamo na siguran način razmjenjivati podatke i informacije. Želim još nešto dodati što je jako važno kako bi se pojačala sigurnost. A to se odnosi sankcija kazna. Sankcije mogu biti učinkovito, učinkovito isključivo, ako ispune svoje ciljeve. Što se prometa tiče, tome će biti tako ako pojačamo kazne. Dakle, moramo napraviti jedan iskorak kako bi ova direktiva bila provedena u, i primijenjena u praksi. Hvala. Europski parlament ima danas veliku odgovornost, mora usvojiti tu novu direktivu što se tiče razmjene informacija, prekogranične razmjene informacija o prometnim prekršajima vezanim u sigurnost prometa na cestama, kako se ne bi stvorila pravni vakum glede e, sigurnosti u prometu. Od 2013. E, kada je stupila na snagu, direktiva je smanjila broj smrtnih e, slučajeva, odnosno prekršaja koji su počinili stranci. A sad znamo da to može biti dakle, kažnjivo kada se napravi prekršaj u, inoz, u inozemstvu. Europska unija na pravom je putu kako bi ostvarila cilj smanjenja e, od 50% broja smrtnih slučajeva na e, europskim cestama do 2020. No, ipak moramo znati da je e, ekonomska kriza izazvala povećanje e, sigurnosnih nesreća na cestama zbog starih vozila. Dakle, sve to mora biti jedan od prioriteta parlamenta zajedno sa komisijom. Dakle, mi ćemo i države moraju surađivati kako bi se to napravilo. Hvala. Povjerenica Bulci ima riječ. Uvaženi kolege zastupnici, veliko mi je zadovoljstvo što je organizirana ova rasprava. To mi govori da smo jedinstveni kada je riječ o ovom ambicioznom planu o sigurnosti na cestama. Samo mogu potvrditi da svaka osoba koja je stradala u prometnoj nesreći je jedna osoba previše. Htjela bih sada odgovoriti na neke izraze zabrinutosti u ovoj raspravi. Prije svega, osobni podaci se vrlo oprezno obrađuju, tako da države članice mogu koristiti baze podataka drugih država samo uz puno jamstvo temeljnih prava. Htjela bih se sada osvrnuti na nešto što ste spomenuli, a slažem se s vama. Ovo je tek prvi korak, tako da je posao tek pred nama. Komisija će se koncentrirati na provedbu i izradit će izvješće koje će predočiti parlamentu i vijeću u kojem će analizirati provedbu direktive i doprinos sigurnosti na cestama. To će biti do 2016. godine. Ova analiza će biti prilika da krenemo korak dalje. Vidjet ćemo postoji li potreba za zajedničkim standardima u opremi za automatsku provjeru ili pak smjernice za sigurnost na cestama, dodatne, dodatne prekršaje ili čak kriteriji za nastavak postupka u slučaju da se ne, plaće, plate, u slučaju ne naplate novčanih kazni. Znamo da je to ozbiljan problem. No vidjet ćemo najprije što će nam donijeti ovaj pristup. Možda će se pokazati da je to dovoljno i da to utječe na promjenu ponašanja sudionika u prometu. Ako to ne bude slučaj, komisija neće okljevati u predlaganju dopunskih mjera, kao što sam upravo objasnila. 22 države članice prenijele su u nacionalno zakonodavstvo ovu direktivu. Još šest država članica to treba učiniti. Mi ćemo tjesno surađivati s njima kako bi poduzele potrebne mjere. Dopustite mi da na kraju zahvalim svima vama na kvalitetnoj suradnji. Uistinu se radujem i budućoj suradnji s vama na ovim pitanjima koja sam spomenula. Da kako radujem se i vašoj potpori i pozitivnom ishodu glasovanja sutra. Hvala. Hvala. Sada kolegica Sandar, izvjestiteljica, ima riječ. Hvala gospođo predsjedavajuća i zahvaljujem povjerenici Bulč. Uvjerena sam da ćete dobro surađivati s nama. Saslušala sam sve komentare, bilo ih je mnogo. Govorilo se o tome da treba ući detaljnije u sam tekst. Mi ćemo se koncentrirati na sigurnost na cestama ukoliko ne budemo ulagali napore iz dana u dan, bit će teško postići napredak. Neki su spomenuli koliki je broj slučajeva nesreća u državama članicama. Postoje neki problemi koji se tiču cestovne infrastrukture, postoji veći broj sudionika u prometu, biciklista, pješaka i tako dalje. Mi se želimo usredotočiti na ciljeve, ne samo da prepolovimo broj unesrećenih na cestama, nego i da smanjimo broj onih koji su na cestama kao sudionici. Čuli smo da će se moći smanjiti broj unesrećenih za 40 tisuća godišnje. Govorimo zapravo o broju ljudi koliko ih može stati u jedan zrakoplov. Naravno, to isto tako ima posljedice i na obitelji nesrećenih. Kao što ste sami rekli, izvješće o 2016. godini mora nositi i neke prijedloze kojima će se osnažiti postojeće mjere. Bez toga revizija direktive i prijedlozi koje ste upravo iznijeli bit će značajna promjena, ali ono što je nama bitno jest da se europski građani mogu sigurno kretati i sudjelovati u prometu. Gospođo izvjestiteljice, uvaženi kolege, ja vam želim čestitati na ovoj raspravi. Veća suradnja znači i veću sigurnost na cestama i to znači da ćemo moći spasiti živote. Čestitam svima, sada smo zaključili ovu raspravu, a o izvješću ćemo glasovati sutra. Dakle, čestitam još jedan put i zahvaljujem povjerenici na dolasku. Sada pozdravljam potpredsjednicu komisije. Madame Mogherini.